koje smo već spomenuli. Tražimo više ureda u Indoneziji, Etiopiji, New Yorku. Ono što ne mogu podržati u ovom izvješću su milijuni koje ćete trošiti na promidžbu, na mobilne instalacije u Europi. E, zaposlit ćete vojsku od 50 novih e, službenika za tisak i medije A sada dolazimo na Brexit. U ovom izvješću razmišlja se o različitim opcijama. Zašto ne? Pa evo, upravo dogovorimo, političari u Westminsteru zapravo još uvijek nisu odlučili da provedu rezultate e, referenduma. Imali smo izbore pa referendum koji je zatražio da e, odemo, leave, pa smo donijeli zakon po kojem odlazimo. Ja zapravo ovdje ne želim kriviti Europsku uniju zbog onoga što političari u Westminsteru zapravo zanemaruju svoje mandati i ne mogu odlučiti što će napraviti. To je njihova, oni su krivi za to, a ne vi. Ah, sad nam je lakše, gospodine Mogu eh, li vas pitati, hoćete li prihvatiti pitanje koje će vam postaviti gospodin Rubik? Rubik? Äh, Hvala. Pitanje sjedišta Europskog parlamenta je opravdano. Svi znamo da prema Lisabonskom ugovoru i prema rimskim ugovorima jednoglasno se odlučivalo o sjedištu i rekli smo naše sjedište je Strasbourg. Ne znam e, zašto sad ta kritika, zašto se dvoji oko sjedišta u Strasburgu. Što se tiče Brexita, tu nitko od nas ne zna što će sad biti. U nekoliko sati e, je od tvrdog Brexita se situacija preokrenula u kaos i u Westminsteru još ni sada nemamo nikakve odluke. Pa naravno i mene bi zanimalo kako će se to odraziti na naše troškove. Hvala gospođo predsjednice. Teško je odgovoriti na pitanje na čijem kraju nije upitnik Svakako slažem se da je u ovom trenutku u Westminsteru kaos. Očekujemo da naši političari u Westminsteru donesu odluke i da budu predvrnici u Brexitu za koji su glasali naši ljudi. Što se tiče Brisela i Strasbura, ovaj sustav zapravo eh, je mm, oštećen kada zapravo parlament nema eh, ovlast odlučiti gdje će biti njegovo sjedište, gdje će se zasjedati. Gospodin Artvi, dvije minute. Predsjednice, dragi kolege, demokratska eh, Demokracija, parlamentarna demokracija nema cijene, ali predstavlja trošak. A mi kao zastupnici imamo obvezu da se na rigorozan način gleda kako trošimo eure koje nam se stave na raspolaganje. Odajem ovdje počast Vladimiru Manki koji je pripremio analizu prijedloga proračuna za Europski parlament. Radio je na tome ozbiljno i rigorozno u suradnji s izvjestiteljima u sjeni. Pozdravljam njihova angažman i izvrsno rezultat njihova posla. Rigorozno upravljati proračunom parlamenta je nešto što se odnosi dakle na autoritet koji parlament ima kada počne pregovarati s vijećem o proračunu Europskoj uniji. Naš glas ovdje i ovo glasanje je provizorno odobrenje koje će se potvrditi u listopadu. Htio bih vam međutim ipak nešto reći. Moramo prestati s jednim ambiguitetom. Pet godina sam na čelu odbora za proračune i svaki put imamo istu poteškoću. Prijedlog proračuna je zapravo odraz onoga što je predsjedništvo parlamenta odlučilo. A mi e, smo već e, postavljali pitanja i dovodili u sumnju e, izbor radnih mjesta ili predstavništva u različitim državama svijeta. Nismo uvijek dobili odgovore, ali kako se radilo o odlukama klubova, političkih klubova, nismo mogli dovesti u pitanje takav izbor. Mislim da u sljedećem parlamentarnom sazivu bi se morale neke stvari pojasniti. Određene proračunske linije se prekomjerno e, predviđaju i onda kako nisu iskorištene na kraju razdoblja, onda ih se koristi za ulaganje u nekretnine, odnosno za nekretnine. Trebamo dakle te stvari dovesti u pitanje, ali zaista pozdravljam rad izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni koji su radili na ovom izvješću vezanom za proračun. Zaista sam im duboko zahvalan. Imam e, jednog kolega koji se javio za spontano javljanje, gospodin Kestedo. Hvala lijepa. Dragi kolege, naglašavam da mi se čini nepriličnim da sada govorimo o proračunu za sljedeću godinu. Barem ove godine, godine mogućeg Brexita gdje bismo mogli e, prestati, e, gdje mogli imati 47 zastupnika manje ovdje. Što se tiče i i stvari koje je odlučilo predsjedništvo i ja neke stvari smatram prekiranim. Otvaranje predstavništva Europskog parlamenta zaista je izuzetno skupo. Moramo se također podsjetiti na ogromne troškove koje ima naše trostruko sjedište, koji jednostavno predstavlja nedostatak poštovanja prema onim državama od kojih se stalno traži sve više mjera štednje. Milijardu i 700 milijuna eura će nas koštati trostruko sjedište e, u sljedećem razdoblju. Dakle, ima jako puno neopravdanih e, ogromnih svota, a uskoro će nam svi europski građani tražiti da polažemo račune u tom smislu. Rasprava je zaključena, sutra ćemo glasovati o izvješću. A sljedeća tema na našem dnevnom redu je e, izvješće Mišela Dantana, kvaliteta vode namjene ljudskoj potrošnji. Gospodin Dantan. gospođo predsjednice, povjereniče, gospodo izvjestitelji u sjeni, dame i gospodo zastupnici. Gotovo prije 40 godina Europska unija donijela je zakonske propise o pitkoj vodi. U većini država članica jako smo napredovali ovo zakonodavstvo po prvi puta je revidirano prije 40 godina, a sada je došlo vrijeme za novu reviziju, ako je ni kojeg drugog razloga kako bi se uklopile nova znanstvena znanja koje odražavaju nove norme u svijetu na planu zdravlja. Međutim, mi e, moramo uklopiti Znanstveni napredak također vezano za upravljanje rizicima kao što stoji u okvirnoj direktivi o vodi i isto tako moramo vidjeti kakav imamo pristup vodi i gledati na transparentnost. Prošli mjesec govorili smo o transparentnosti direktive direktive gdje se uglavnom revidiraju parametri, predlaže nove metode procjena rizika koje omogućuju da se što je ranije moguće spriječi da dođe do onečišćenja. U ovom izvješću govori se o nekim bitnim elementima kao što je pristup vezan na rizike javne politike, parametri kakvoće i pristup vodi. Moramo omogućiti da svi europski građani imaju pristup dobroj vodi razumnoj cijeni. A isto tako moraju imati jasne rokove. Bez obzira na količinu posla koje je to predstavljalo, Europski parlament pokazao se spremnim da od eh, studenog se krene u pregovore kako bi se ovaj posao dovršio do kraja ovog parlamentarnog saziva. Nažalost, zbog toga što je tekst kasnio na vijeću, danas nismo u zadovoljavajućoj situaciji. Upravo suprotno, radimo se u vrlo delikatnoj situaciji jer e, nismo uspjeli doći do takvog teksta i glasati. Pozdravljam rumunjsko predsjedništvo koje je pokušalo učiniti sve što je moglo, ali stajalište od 5. ožujka e, sa sastanka vijeća došlo je prekasno jer parlament više ne može krenuti u interinstitucionalne pregovore prije europskih izbora. Ova izvješće je nešto što je značajno i za europske građane i sutra nakon glasanja bit će vrlo značajno stajalište, a finsko će predsjedništvo morati o tome pregovarati s Europskim parlamentom. Zahvaljujem još jednom svim kolegama koji su bili u svijestelji u sjeni i sa mnom su surađivali. I hvala svim ostalim suradnicima i službama Europskog parlamenta. Hvala i vama. A sada pozivam povjerenika Avramopoulosa da uzme riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Dragi kolege, Želim toplo zahvaliti e, izvjestitelju gospodinu Dantenu i izvjestitelju Osijeni na e, ozbiljnom poslu koji su obavljali e, u reviziji direktive o pitkoj vodi. Komisija pozdravlja naravno činjenicu da amandmani parlamenta su u skladu sa glavnim elementima našeg prijedloga. No istovremeno žalim što zbog sporog napretka u vijeću nije bilo moguće postići međuinstitucionalni sporazum prije europskih izbora. Želim podsjetiti kako je glavni cilj našeg e, prijedloga osigurati sigurnost pitke vode u EU u 21. stoljeću trebali bismo biti ponosni što danas većina ljudi koji žive u EU e, piju pitku vodu e, najviših mogućih standarda na svijetu. Našim prijedlogom mogli bismo zadržati pa čak i poboljšati tu situaciju uz pomoć e, striktnih i prikladnih graničnih vrijednosti. Prošli tjedan, 22. ožujka, obilježili smo E, svjetski dan vode e, a e, glavna tema je bila da se nikoga ne ostavi. Naša vizija Europe je inkluzivno društvo, inkluzivno društvo koje nikog ne ostavlja iza sebe. Treba revidirati direktivu o pitkoj vodi kako bi one koji su najranjiviji dobili pristup toj vodi kako bi se osigurala ta vizija. E, imali smo e, prvu e, ikada uspješnu inicijativu europskih građana, to je podržalo 1,8 milijuna ljudi tu o pitkoj vodi i upravo to pokazuje kako komisija osluškuje i sluša što brine građane Europske unije. Ovaj prijedlog popravit će situaciju za oko 2 milijuna ljudi u Europskoj uniji. Komisija e, e, i njen prijedlog o pristupu vodi e, važan je korak prema postizanju ciljeva održivog razvoja. Toplo pozdravljam snažnu podršku parlamenta da se osigura pristup svima. Ta potpora važna je zbog budućih rasprava iz dva su zakonodavstva. Kao što znate, E, vijeće se složilo o općem e, pristupu u ožujku. Na koncu je jedan slabi ekvilibri postignut o pristupu vodi. Neke države članice e, protivile su se tome da se pristup vodi uredi na europskoj razini. Ja znam, međutim, da većina e, e, u Europskom parlamentu, a to je e, institucija europskih građana, da to želi regulirati. Nadalje, prijedlog vijeća što se tiče članka 10a o materijalima u kontaktu s vodom predstavlja određene zabrinutosti za komisiju. Zadržavamo dakle svoje stajalište za interinstitucionalne pregovore, komisija izjavljuje da namjerava dalje analizirati i ocjenjivati ono što zabrinjava u vezi s tim člankom i kasnije ćemo na vrijeme obavijestiti tome svoje kolege. Uvjeravam vas da je komisija eh, opredijeljena za to i učinit će sve što može da podrži sljedeći Europski parlament i eh, Finsko i Hrvatsko predsjedništvo da mogu započeti pregovore što je prije moguće. E, također ću podcrtati e, da evo kao jedan pošten posrednik u pregovorima komisija će e, se držati važnih ciljeva ovog prijedloga koji mislim svi dijelimo. I na posljedku podsjetit ću da je sigurna pitka voda presutna za europske građane. Rješenja koja predlažemo E, Doveći do, do poboljšanja u njihovom svakodnevnom životu. Zato pozivam parlament da podrži e, e, komisiju i, u tome da još bolje štiti zdravlje naših građana predlaganjem strogih zdravstvenih standarda i na način da se pobrinimo da imaju bolji pristup vodi. Hvala predsjedniče, hvala dragi zastupnici parlamentu na vašoj pozornosti. Hvala povjereniče. Gospodin Lisa, tri minute. Hvala gospođo e, predsjednice, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Pitka voda je najbolje kontrolirana prehrambeni artikl u Europskoj uniji. Ono što je nama e, zadatak je pratiti najnovije znanstvene spoznaje a ovaj prijedlog Europske komisije će se pobrinuti da pitka voda bude još sigurnija. Tijekom postupka smo uvijek ukazivali na e, potrebu da propisi moraju biti provedivi, pogotovo za mala, za male pogone, a ne da veliki profitiraju od toga i da e, na tržište e, dođu određene e, analitičke metode pri kojima moramo misliti da građani to moraju moći i platiti. Važno je da se sigurnost vode poveća, ali je također važno da i za male pogone e, koji su nadležni za vodu, da ti troškovi budu takvi da ih i oni mogu snositi. Ono što je cilj je besplatan E, pristup vodi u javnim ustanovama i na javnim mjestima. Također mislim da bi bilo dobro da u e, kafićima i restoranima isto e, imamo besplatnu pitku vodu. To bi bilo dobro za naše građanke i građane i tu bismo mi trebali podržati građansku inicijativu koju imamo. To će nam uštedjeti resurse jer e, <coughs> transport vode, prijevoz vode e, na velike udaljenosti troši gorivo i šteti okolišu. I također moram reći, nije niti dobro cijeli dan piti mineralnu vodu, već je preporučljivo piti vodu iz vodovoda s medicinskog gledišta. Međutim, kolegice i kolege, sve ono što mi osobno smatramo dobrim ili ono što mislimo da je dobra ideja, ne može sve to se centralno propisivati s razine Europske unije za svaki kutak Europske unije. Ne zaboravimo načelo subsidijarnosti, pa mi u klubu zastupnika e, pučkih stranaka mislimo da je ovaj kompromis koji je razradila komisija e, dobar i da više od toga možemo jedino još raspraviti u sklopu trijaloga to je bolji put nego da recimo e, ugostiteljima cijelom, u cijeloj Europskoj uniji točno propisujemo što trebaju činiti. To ne bi bilo niti baš europski. Trebamo podržavati dobre ideje, ali ne moramo e, rigidno propisivati svaku sitnicu. Zahvaljujem još jednom Mišelu Dantanu. E, on više se, nažalost, neće kandidirati za Europski parlament E, mnogo posla je obavio. Hvala ti na tvome radu i želim ti svako dobro u budućnosti. Pridružujem se vašim ljubaznim riječima, a sada tri i pol minute dajem riječ gospodinu Palmeru. Hvala gospođo predsjednice i kao prvo mogu li se i ja zahvaliti i našem izvjestitelju E, na e, njegovom radu na ovom predmetu, a zahvaljujem se i izvjestiteljima u Sjeni. Isto tako želim zahvaliti i našem osoblju, našim asistentima koji e, su radili na tim složenim pitanjima obuhvaćenima ovim zakonodavnim aktom. Mnoge različite organizacije, dionici kontaktirali su nas tijekom našeg rada na tom predmetu i njima zahvaljujem na njihovom sudjelovanju i zanimanju i mislim da cijeli raspon dionika koje zanimaju ta pitanja pokazuje koliko su složena pitanja o kojima govorimo. Ima puno organizacija koje brinu prava na vodu, e, s pravom prigovaraju, vrše pritisak na nas da se o tim pravima odlučuje na smislen način. I ono što je moj klub prošle godine predložio, upravo se na tome temeljilo. Šteta je što vijeću trebalo toliko dugo vremena da dođe do stajališta o tom pitanju. Nismo imali vremena za rasprave u trijalozima. To će se dogoditi u sljedećem mandatu, pa se nadam da će parlament, bez obzira na njegov sastav, odraziti ovu opredjeljenost e, ovog parlamenta o pravu na vodu. Jesmo li to mogli učiniti? Jesmo no evo i ovo što je postignuto u ovom izvješću, važan je napredak u ovom radu, važan korak naprijed. Ne bi bilo prihvatljivo da vijeće ili novi parlament to razvodne. Jer e, ovaj predmet e, tiče se znanosti, tehnologija, svih praktičnih mjera kojima se možemo pobrinuti da naša pitka bona bude, voda bude sigurna i visoke kvalitete, ali trebamo rješavati i temeljna pitanja jednakosti i socijalne prave. Jer ne može biti u redu da danas, 2019. postoje ljudi u EU koji nemaju pristup čistoj E, zdravoj e, pitkoj vodi koju se mogu priuštiti. Evo, upravo se o tome radi i ovaj parlament treba e, podržavati temeljna ljudska prava i to je bio pristup SED kluba u radu na tom predmetu. Evo, i ovo će za mene biti posljednji zakonodavni akt na kojem radim u ovom parlamentu. No, ako i jest, drago mi je da je to upravo ovaj, ova tema. Direktiva koja će utjecati na svakog građana u EU svaki, svaki dan. E, to ne smijemo uzeti zdravo za gotovo da kad otvaramo e, slavine da je ta voda čista i sigurna. Ne radi se samo o pipama i o vodi, nego o jednakosti. Ovaj parlament i dalje treba gurati smislena prava na vodu za sve i ovo izvješće predstavlja važan korak naprijed u tom pogledu. Kao da ljudi kao što će to napraviti sljedećih e, tjedana, mjeseci, godina kada se budu pitali što radi Europska unija, čemu ona služi. Evo, to ona radi da osigura da gdje god bili u Briselu, Strasbourgu, Berlinu, kada otvorite slavinu za vodu, postoji dosljednost i sigurnost i jednakost i kvaliteta, jednaka kvaliteta pitke vode koju ćete uživati. Hvala. Jednu i pol minutu gospodin Hoć. Hvala gospođo predsjedateljice. Voda je neophodna za zdravlje, to je naše zajedničko nasljeđe koje moramo cijeniti i čuvati za sljedeće naraštaje. Voda je ograničeni resurs i moramo zato dobro gospodariti. Treba štedjeti vodu svaki dan. Iz godine u godinu situacija je takva da se u velikim gradovima e, jako puno vode potrati i prospe. I tim količinama vode bi se moglo opskrbiti mnogo ljudi. Na primjer, e, e, ljudi koji ostave vodu da teče dok peru zube i slično e, ili kad imate slavitnu koja kaplje. To su sve situacije gdje se voda trati. Ovom direktivom želimo poboljšati kvalitetu vode i želimo osigurati poštivanje parametara. Primjerice e, tvari koje e, se smatraju patogenima, e, zatim razne druge tvari kao što je mikroplastika i slično. Trebali bismo piti manje vode iz boca. Svaka bi obitelj tu mogla uštedjeti mnogo novca a osim toga e, izbjegli bismo velike količine plastičnog otpada koji bi se time isto smanjio. Pitka voda iz slavine je e, jeftina, dobre kvalitete koju treba redovito kontrolirati. Znamo da e, postoje određeni troškovi za vodu u javnim institucijama, u restoranima i slično. Važno je da e, se e, s vodom obhodimo na primjereni način i da se manje prodaje voda u bocama. Tada ćemo imati i vanje otpada. Voda je život. Evo, to je nešto na što se moramo podsjetiti Uvijek kada tražimo mjesto za novi život, uvijek se pitamo ima li tamo vode. To je civilizacijska potreba. Hvala, fleksibilnija sam večeras, no molim vas, nemojte e, me gurati. Gospođa Miller, dvije minute. Frau Präsidentin, liebe Gospođo predsjedateljice, drage kolege, komisija je taj prijedlog za izmjenu direktive E, predočila kao reakciju na inicijativu Pravo na vodu. Mi se zalažemo za više sudjelovanja građana i zato je moja želja da ozbiljno uzmemo prijedloge koji dođu iz građanskih inicijativa i da brzo reagiramo na njih. Mislimo da e, mi kao parlament tu moramo uvijek dobro djelovati i mislim da smo tako i učinili. Već smo u listopadu imali izvješće usprko svim e, teškoćama, tehničkim i ostalim. Išli smo i na trijalog, ali nažalost vijeće je malo zakasnilo tako da nismo to e, mogli usvojiti e, na vrijeme u ovom zakonodavnom razdoblju. Mislimo da je to propuštena šansa. Bitno je građanima poslati e, poruku da e, njihove želje su nešto što svi mi uzmemo, uzimamo e, kao u zadatak ostvariti. Moramo biti ponosni i građan, na to što građanima možemo ponuditi rješenje kojima ćemo suzbiti količine mikroplastike koja se pojavljuje u vodi i da ćemo poboljšati kvalitetu vode. Novi pristup E, ne smije opteretiti e, one strukture koje dobro funkcioniraju, kao što je komunalna opskrba vodom, recimo u Njemačkoj, ili mali pogoni koje imamo u Alpama i drugim regijama. Nadam se da ćemo te uspjehe e, moći ostvariti i pokazati sutra što smo pripremili za sljedeće razdoblje. Hvala izvjestiteljima, hvala izvjestiteljima u Sjeni. Pitka voda je najbolje istražena namirnica i može se e, bez problema piti u cijeloj Europskoj uniji. Hvala. E, dvije minute, gospodin Javor. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zdrava pitka voda temeljno je pravo i svaki, baš svaki evropski građanin e, treba imati na nju pravo upravo je to ono što e, o čemu se radilo u našoj građanskoj inicijativi Pravo na vodu. To je prva europska građanska inicijativa koja je bila uspješna e, i rekli smo što smo imali reći Europskoj uniji, na to je osnovi Europska komisija podnijela prijedlog za koji se nadam da će Europski parlament sutra podržati u prvom čitanju. No, ipak postoji jako puno građana u EU koji nemaju pristup odgovarajuće pitkoj vodi. Možda zato što su pripadnici manjine, isključeni su, marginalizira ih društvo i stoga nemaju pristup odgovarajućoj pitkoj vodi. Govorimo o stotinama tisuća EU, a sve to zbog toga što vlade, na primjer mađarska vlada, ne mogu jamčiti nužne cijevi koje su potrebne da voda dođe do tih ljudi, da ispunimo zahtjeve koje imamo u pogledu zdrave e, pitke vode. Oni to ne mogu jamčiti usprkos činjenici što je Europska unija trošila milijune eura na to, podržavala države članice kako bi provele mjere koje će svima omogućiti pristup pitkoj vodi. Resursi se nažalost pravilno ne koriste e, odlaze u korupciju, nestaju i novac se ne koristi namjenski. E, ja E, to jest ne jamči se e, pitka voda visoke kvalitete. Ali tu se ne radi samo o zdravlju ili sigurnosti kao što smo već tvrdili u ovoj raspravi. Ako možemo e, postići da nam europski građani vjeruju u odnosu na vode iz pipa, iz cijevi, to bi smanjilo e, potražnju za e, vodu u bocama, smanjilo bi otpad. Prijedlog koji će sutra biti na stolu pred ovim domom treba podržati. Nažalost, vijeće nije obavilo ono što je trebalo. U budućnosti ne samo vijeće, nego i države članice koje sjede u vijeću trebaju učiniti sve što je potrebno kako bi se poprinule da ovi prijedlozi budu pravilo provedeni, i da svi imaju pristup pitkoj vodi. Hvala. A sada e, gospođa e, Bojlan. Kolege, oni koji su radili u pokretu prava na vode godinama, razočarani smo što evo e, komisija je ovaj instrument predložila za e, provođenje prava na vodu. Nema pola puta kad se radi o ljudskim pravima. Pa zašto je onda ljudsko pravo na vodu toliko specijalno da je zaslužilo ovakav mediokritetski instrument? Mi predstavljamo prava ljudi Europi, a radimo potpunu nepravdu peticiji pravo na vodu koja je dobila 2 milijuna potpisa. A što se tiče stajalište parlamenta od 2015. mi na ljevici ne možemo podržati ovo izvješće jer zapravo mi E, nismo dobili prave govore, e, odgovore na peticiju koja je obuhvatila cijelu Europu i tražila ozbiljne odgovore. E, mi smo govorili o siromaštvu odnosno na vodu kojom je pogođeno dva milijuna ljudi u Europskoj Tu je uključen i zahtjev da ta voda bude priuštiva, da se liberalizira pitanje u pogledu sa vodom no mi dobivamo argumente, argumente isplativosti. To je zapravo jasno zanemarivanje socijalnih i gospodarskih prava. Hvala lijepa, dobro večer svima. E, zastupnice Bojlan, e, prihvaćate li plavi karton? Hvala. E, zastupniče Rubik, izvolite. Zahvaljujem kolegici Bojlan jer mislim da je važno da voda bude dostupna svima besplatno. Voda je opće dobro i mislim e, da moramo se držati tog načela. Naravno, postoji infrastruktura koja nam daje na raspolaganje tu vodu i tu infrastrukturu treba plaćati. Mislite li da je dobra metoda da se e, u budućnosti raspišu natjeca, natječaj, e, javni natječaj za tu infrastrukturu, tako da potrošači ma se može osigurati voda na taj način. Zastupnice Bojan, izvolite. Ne, hvala. Mi prihvaćamo činjenicu da države članice e, upravljaju vodom jer radi se o njihovoj nadležnosti. U Irskoj smo zapravo imali problema oko toga što se pitalo kako Irci upravljaju vodom. U um, Irskoj nemamo problema s vodom. Jednostavno zato što e, ni, e, ne kažnjavamo one građane koji ne mogu plaćati e, vodu i ne želimo liberalizaciju tih struktura. Hvala. A sada gospođa Evi na dvije minute. Hvala. Dok u Italiji je voda kao zajedničko dobro je ponovno u središtu političke rasprave zahvaljujući pokretu pet zvijezda koji je u parlament ponovo pokrenuo to pitanje i to osam godina nakon referenduma na toj pitanju. Svejedno građani još uvijek nemaju sigurnost e, pitke vode zbog e, problema koje stvara Europa o novoj direktivi o pitkoj vodi Sada ponovno govorimo o onome o čemu je ovaj parlament već donio odluku u listopadu prošle godine. Jer jednostavno sve će se prebaciti na sljedeći parlamentarni saziv i mislim da to nije u redu. Jer su kolege upravo iz desnice ovdje jednostavno spriječili svima pristup pitkoj vodi. Ali, e, dragi kolege, to nije jedini problem. Vi također snosite, dragi kolege, e, i e, odgovornost za to što neki elementi i jednostavno neke tvari nisu ušle u ovu direktivu. Sramosno ste unijeli opasne diferencijacije za kemikalije iz karakorije fas kao da neke od njih nisu tako opasne i ulaze dakle u novu direktivu o pitkoj vodi. Ali situacija u Venetu upravo pokazuje suprotno. Jer tamo postoje otrovne tvari koje nikada ne bi smjeli ući u pitku vodu, a još manje u krv naše djece. A e, vidimo sada kakva je situacija i treba će revidirati parametre kako bi se mogle na rigorozan način kontrolirati vodu bez pritiska industrije. Zahvaljuje bi ipak izvjestelju na odličnom poslu. Hvala vam sada zastupnik Breton, na minutu i 30. Hvala lijepa. Pitka voda je tema do koje držim konferencija koja je govorila upravo o e, pitkoj vodi bila je ona gdje sam ja kao sveučilišni profesor počeo karijeru prije 35 godina. A danas završavam upravo na ovoj temi moj mandat e, europskog zastupnika. Potpisana je peticija o pitkoj vodi E, koja je prikupila velik broj potpisa i želi da svi imaju pristup pitkoj vodi u Europi, uključujući i Romi. To je e, vrlo e, lijep cilj. Međutim, pitanje voda je u nadležnosti država članica, a ne Europske unije. I ako endokrini disruptori i druge stvari onečišćuju vodu, države trebaju reagirati, a ne komisija u Briselu. Što se tiče pristupa pitkoj vodi, države članice mogu same to osigurati, nije im zato potrebna Europska unija. Nemojmo se zavaravati. Komisija želi ovdje instrumentalizirati Rome kako bi sebi prikupila nove nadležnosti. Zaista mislim da je vrijeme da je Europska komisija vrati suverenost svim državama. Hvala gospođa Ajuzo na dvije minute. E, hvala. Mislim da je komisija ovu e, novu verziju teksta e, ažurirala na način da su unutra odredbe koje su u skladu sa novim saznanjima. Pristup je u skladu s rizikom, postoji transparentnost i e, obrađene su tvari koje bi mogle biti štetne u pitkoj vodi. Važno je da u ime Europske unije se e, obradi ta tema u interesu građana Europske unije i da se riješe problemi, odnosno da se određeni problemi izbjegnu. Postoje, postoje određeni tehnički napredak, napredak na tom području, e, bolji su i, e, bolji su i cjevovodi, bolja je e, briga o okolišu. Sve to može poboljšati primjenu direktive o vodama. Također ima poboljšanja u pogledu pristupa vodi, zatim poticanje e, socijalnog e, načela u potrošnji vode e, te ispitivanje učinaka promjene klime na vodne resurse te na kraju tu su i rješenja E, rješenja koja bi trebala smanjiti potrošnju vode u bocama. Ako imate e, manje ponuđače, e, onda je ono što je rekao gospodin Dantan upravo dobro za taj dio postoje e, zahtjevi koje moraju ispuniti e, opskrbljivači vodom i e, zakonski propisi kojih se moraju poštivati. Prego, minuto i 30 Hvala zastupnik gutela na minutu. Hvala predsjedniče. Svako ima pravo piti vodu i ta voda treba biti sigurna, sigurna za piće. To se primjenjuje na sve, bez obzira jeste li imate dom, nemate dom, jeste li pripadnik većine ili manjine, jeste li u gusto naseljenom ili rijetko naseljenom području no, e, danas ima puno ljudi u Europi koji nemaju pristup sigurnoj pitkoj vodi i to je neprihvatljivo. Voda koju pijemo mora biti sigurna, u njoj ne, mogu, ne, ne smije biti opasnih kemikalija koje prijete našem zdravlju. Zato moramo poboljšati naše standarde, granične vrijednosti moraju biti poboljšane i zdravlje ljudi treba biti u središtu pozornosti. Osobito su tu važni endokrini disruptori. Znamo da postoje tvari koje vode do dijabetesa, drugih e, e, opasnih bolesti i problem sa plodnošću. I zato Europa i ostali dio svijeta treba učiniti sve što treba kako bismo se pobrinuli da nemamo takve opasne tvari u našoj pitkoj vodi. E, parlament ima snažan mandat, snažan pregovarački položaj u tom području. području. Znam da bi mnoge države članice htjele malo opustiti pravila, ali zato moramo braniti zdravlje ljudi i braniti naše pravo na čistu, zdravu, vodu, a, moramo i e, slušati kakve se situacije u raznim zemljama. Postoje zemljopisne razlike, toga moramo biti svjesni. I toga stajalište parlamenta treba e, biti fleksibilno i omogućiti državama članicama na neki način e, da najbolja i najpraktičnija rješenja budu u svakom slučaju uvijek odabrena. Čista voda je nešto na što svi imamo pravo. Gospodin Škripek, jednu minutu. Hvala lijepa što sam dobio riječ. Građani, e, e, prema statističkim podacima šest puta više trošimo pitku vodu nego prije sto godina, to će rasti i dalje taj postupak. E, zato se očekuje da će broj ljudi koji žive u teškim uvjetima s obzirom na vodu do 2030. da će to biti 3,5 milijardi ljudi ne samo u siromašnim zemljama. U Slovačkoj imamo E, rezerve e, vode koje su e, inficirane različitim bakterijima i kemikalijama. Komisija je rekla državama članicama da ne djeluju da bi štitile vodu, da stavljaju prvi plan interese kompanija, da ne uzimaju u obzir interese okoliša. Pravo je svakog građana da ima pristup na vodu, tako je napisano u direktivi koju nismo već dugo mijenjali a tu je imigracija s kojom smo se sudjeli i zato trebamo djelovati. Gospođa Miranda, izvolite. Puno hvala. Jednostavno moram reći da je pitka voda i e, stanitet nešto što je e, ljudsko pravo i to je jednostavno E, nešto što, čime se ne treba trgovati. To treba biti pozište. E, to priznaju njeni narodi. U Bolivija je primjerice rekla da je voda ljudsko pravo. Europskim državama mora se omogućiti zajednički pristup koji vodi. Treba imati dobre modernizirane infrastrukture jer one nisu uvijek u mogućnosti dati čistu vodu koja je zdravstveno ispravna. Moramo imati dakle socijalnu pravdu i univerzalan pristup vodi u Europskoj uniji. Ovim izvješćem mislim da se suprotstavljamo Europskoj komisiji po pitanju prava na vodu. Države članice žele bojkotirati ta pravila, u Španjolskoj i drugim zemljama se vidi da se ta pravila koja postoje ne poštuju, a velik dio europskih građana želi e, dobru i čistu vodu, dobru za zdravlje ljudi i životinja. Ja znam što govorim. Dolazim iz zemlje gdje ima puno voda, ima puno rijeka, a voda je istovremeno jako skupa. Građani moraju imati pristupa podacima koji se govore o pitkoj vodi. Hvala. Kolega Forenca. Hvala lijepa. Mi ćemo glasati protiv izvješća Danten jer radi se o tekstu koji jednostavno izdaje ono što je bio zadatak ovog parlamenta. To je prava izdaja u tom smislu. Trebalo se dakle vidjeti kako poboljšati situaciju zbog toga što je vijeće stvari zanemarilo. A cilj je ipak bio vrlo jednostavan, a to je da se usklade europske institucije u odnosu na inicijativu europskih građana o pravu na vodu. Ili kao što kažu Ujedinjeni narodi da pristup e, pitkoj vodi bude jednostavno ljudsko pravo koje neće biti predmet stvaranja profita ali situacija je drugačija. Našim izvješću nismo usvojili dovoljno postavki kako bismo spriječili da iz industrijskih izvora neke tvari onečišćuju naše vode. Glasat ću protiv izvješća jer to je moja dužnost prema milijunima talijanskih građana koji su glasali na referendumu o pitkoj vodi i dužna sam to europskim građanima koji su potpisali inicijativu za pitku vodu. Hvala. Gospođa Dornano, izvolite. Endokrini disruptori nalaze se posvuda, u rijekama, u podzemnim vodama i u e, e, vodama u našim slavinama. Oni stvaraju velike probleme i e, mnoge probleme kako fizičke, tako i mentalne. U Francuskoj voda iz vodovoda jasno to pokazuje. Endokrini disruptori su oni koje, gdje nalazimo polovinu e, pesticida. A moramo reći da se ovim pitanjem treba baviti na nacionalnoj razini, a ne na europskoj e, na e, europskoj razini. Bez obzira na to, ne slažem se s obrazloženjem izvjestitelja jer on govori o tome da se minimiziraju rizici tamo gdje nema dovoljno istraživanja. On kaže isto tako da e, nanočestice su u svojim istraživanjima su tek na početku. Oprostite, ali zdravlje građana ipak treba ići na prvo mjesto. Zastupnik Mandal. Hvala gospodine predsjedatelju, drage kolegice i kolege. Činjenica je da dvije milijune građanka Građanki i građana u Europskoj uniji nemaju čistu pitku vodu u kući. Tu imate i djece i starih ljudi i mislim da nam mora biti cilj da svi evropljani moraju imati čistu vodu. Pitanje vode je važno pitanje u svijetu i mi moramo biti prvi kontinent u kojem svi imaju čistu vodu. Usprko svim poboljšanjima koje smo uspjeli eh, provesti ovdje u parlamentu imamo još uvijek previše birokracije tamo gdje je već danas voda čista, gdje to nije potrebno. Povećavaju se troškovi za kućanstva, za potrošače vode, pa bih ja glasao protiv ovog izvješća. Cilj jest ispravan, međutim ponovo se moramo vratiti na početak i u idućem zakonodavnom razdoblju u parlamentu treba to obraditi, treba se potruditi da oni koji još nemaju čistu vodu ju dobiju. Svjetska zdravstvena organizacija je navela koji su standardi ne trebamo e, sve te detalje, protiv toga e, smo se izjasnili. Mislim da trebamo raditi na ostvarenju ciljeva koje smo se i postavili, da svi koji još nemaju čistu vodu je u budućnosti dobio. u Zastupnik Džofoli na minutu i pol, izvolite. Hvala lijepa. Pozvani smo ovdje da potvrdimo glasanje koje smo već e, dali o vojačnoj direktivi o pravu na pitku vodu. Europska komisija odlučila je tu direktivu revidirati nakon više od 20 godina i to kako bi odgovorila bolje na nove izazove vezano za klimatske promjene i kako bi se ispravno prešlo na kružno gospodarstvo, spriječilo da se razbacuje vodom. Preko dva milijuna građana svojom inicijativom tražilo je od nas da svima, baš svima zajamčimo univerzalni pristup pitkoj vodi. Radi se o temeljnom ljudskom pravu koje, ponavljam, treba jamčiti, a ne samo promicati. Osim toga, tražimo više transparentnosti i lakši pristup potrošača svim informacijama koje moraju biti točne i jasne o vodi koja izlazi iz slavine. Ne smijemo ignorirati veliko onečišćenje nekim kemikalijama do kojih je došlo u Italiji u regiji Veneto. To se odnosilo na 500 e, tisuća građana koji sada imaju e, prevelike doze endokrinih disruptora u krvi. U Europi nisu postojala norme za takve tvari u krvi. A sadašnje norme su uvedene, ali još uvijek su previsoke. Trebaju biti bliske nultoj stopi, jer EFSA je također smanjila dozu koja se može tolerirati u krvi. A isto tako

Zastupnica Sandra Rodriguez ima riječ. Hvala lijepa. Voda je ljudsko pravo koje je nužno za opstanak. Moramo dakle zaštititi vodu, ne dopustiti privatizaciju ili pak onečišćenje. Međutim, situacija nije uvijek ista u svim dijelovima Europske unije. Ja dolazim iz Galicije gdje imamo e, rijeke koje su zagađene zbog e, rudnika koje su okolne ili pak e, zbog toga što mnogi otpad dolazi primjerice iz vlakova, bilo u rijeke ili odmah u more. Dakle, postoje projekti kojima se onečišćuje okoliš. U Miremonte u Kazalongi došlo je do takvog onečišćenja u vodama. Vidimo da je do toga došlo zbog pesticida i glifosata. Sve to financirala Europska unija i moramo s time prestati kako bismo imali čistu vodu. Hvala zastupnik Gambus na dvije minute. Hvala lijepa ova rasprava o e, direktivi vezana za kakvoću pitke vode je sasvim sigurno vrlo je značajna. Prvi je razlog da je to jedina građanska inicijativa koja nam je omogućila da napredujemo. I bilo je više od milijun i po europskih građana koji su potpisali tu predstavku jer ih je, je zaista stalo do te teme e, čista voda, pravo na vodu dio je e, održivih ciljeva razvoja broj 3. A problem je što neki europski građani imaju poteškoća da pristupe takvoj vodi. Ne zaboravimo da je to također dio stupa socijalnih prava u Europi. E, citiram da svi imaju, građani imaju pravo na nužne usluge, a voda je jedna od njih. Moramo dakle ostvariti naše ciljeve i po smanjivanju otpada. Ako želimo da se više koristi voda iz slavine, jer će ona biti e, bolje kvalitete, onda moramo, e, bi to omogućilo da se smanji za jednu petinu korištenje vode u e, flašama, što bi značilo da bismo automatski smanjili i plastični otpad. Dakle, voda mora biti bolja, situacija treba biti transparentnija za naše potrošače, oni bi morali imati i e, bolje cijene i trebamo manje birokracije u tom smislu. Hvala i gospodinu Junkeru koji je govorio o ovoj temi kada se e, obratio u govoru o stanju Junije. Europski građani e, zaslužuju Europu dobrih životnog standarda. Europa koja će nam pomagati, Europa koja će nam štititi. Sve smo to zaslužili. Za kraj e, čestitam gospodinu Dantenu e, javno o ovom izvješću i zaista je problematično da države članice nisu smatrale da je ovo E, prioritet i da će se zbog toga odgovoriti pregovor do sljedećeg saziva. Hvala. Sada zastupnik Zorinjo na minutu i 30. Hvala lijepa. Direktiva o pitkoj vodi postoji već 20 godina. U EU uniji imamo opskrbu pitkom vodom u 99% slučajeva. Revizija ove direktive i koji je itekako popraćena bila e, zato što je preko 6 milijuna europskih građana potpisalo peticiju kojom se tražio pristup e, pitkoj vodi za sve europske građane. U tom smislu ova je revizija direktive došla. Trebali smo imati bolju pitku vodu i ažurirati znanstvene norme. Žao mi je ipak da nismo išli dalje od ovoga. Ima i pozitivnih e, elemenata smanjivanje e, stope koncentracije nekih e, tvari, olova primjerice, endokrenih disruptora također, zatim ograničavanje mikroplastike, pa također bolje pristup, slobodan pristup vodi, bolja voda iz vodovoda, a isto tako kružno gospodarstvo kako bismo smanjili broj plastičnih boca. Ali trebali smo učiniti više od toga. Recimo po pitanju korištenja mikroplastike jer tu nismo ostvarili sve ono što su građani željeli. Morat ćemo nastaviti raditi na tom. U tom smislu sada zastupnik Ferreira na jednu minutu. Hvala lijepo. Ovaj prijedlog kojim se izmjenjuje direktiva e, koja govori o vodi za ljudsku uporabu zaista je ozbiljna jer vidi se koliko košta izravan na opskrba vodom koju će plaćati e, klijenti. A postojat će neke E, neka cijena će koja će se plaćati je istovremeno se neće poboljšati kakvoća vode. E, treba dakle na, raditi e, na tome da se ima siguran pristup pitskoj vodi. Mnoge stvari se ovdje dovode u pitanje, a zaboravlja se i ono što preporuča Svjetska zdravstvena organizacija gdje se traži da izvori vode

se da zastupnica Pjeti Kajne na dvije minute. E, mislim da e, ovo e, što smo danas čuli ide u dobrom smjeru. Moramo svim ljudima omogućiti pristup